Dear colleagues, we will start with the committee. Please sit. Comenzamos con la, con la reunión de, de esta mañana. Dobro, e, možemo krenuti sa jutrošnjim sastankom koordinatora. Comenzamos con la... Dakle, imali smo sastanak koordinatora jutros i samo evo želim eh, reći da smo imali malo i izmjenu dnevnog reda također. Jučer nismo obradili točku šest o pripremi postizmane revizije višegodišnjeg financijskog okvira 14. do 20. što nismo uspjeli obaviti jučer jer izvjestiteljica nije bila s nama. Pa ćemo danas to dodati kao zadnju točku današnjeg dnevnog reda. I dodat ćemo još jednu točku na e, glasački popis a odnosi se na instrument e, za demokraciju koji nije bio na dnevnom redu, koji smo pak dodali e, popisa za glasanje, izvješće Perez, znači EU mehanizam za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava. Pa krenemo s glasanjem. Imate glasačke kartice spremne. Comenzamos eh, con el informe de implementación de la Directiva 2011 del 5 de abril. Pa krenemo sa provedbom direktive eh, o sprečavanju trgovine ljudima i eh, amandman, krećemo sa amandmanom 88 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Eh, libe 8 za, eh, oprostite, ne, taj se ne razmatra, jer je 88 usvojeno, 89 za, protiv, suzdržani, u e, usvaja se. jedan e, u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. To je bio amandman 91. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 92 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 93 za, protiv, suzdržani, odbija se. 94 za, protiv, suzdržani, provjera. 94, otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Četrdeset devet se izglasava kao dodatak tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 95 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 96 za, protiv, suzdržani, odbija se. 99 za, protiv, suzdržani. Nije sigurno provjera. Amandman 99. Dobro, očigledno samo nisam dobro vidjela. Pet, iz libe, pet libe, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis šest za, protiv, suzdržani, usvaja se. 101 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Molim, jasno pokazite ruke, jer niko ne diže ruku. Dobro, 102 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 103 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 104 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 107 u tri dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, provjera. Drugi dio elektronički. <laughs> e, ovo nisam nije mogla predvidjeti, ali dobro odbije se. Treći dio za, protiv, suzdržani, u se. Gospodin Tarabelaža traži provjeru trećeg dijela, dobro. Provjera trećeg dijela. Evo, <laughs> gospodin Tarabela, ja sam bolje vidjela, eto. Očito. Mikrofon. E, to sam e, za, protiv, suzdržani. Provjera. Ako ne dižete ruke, uvijek moramo provjeriti. Znači za 108 provjera. Usvaja se. 109 za, protiv, sustržani, provjera za 109. Dakle, 109. Usvaja se. 111 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 112 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 113 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Libe 22, drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 130 za, protiv, suzdržani, provjera. Za 130 otvaram. Zatvaram. Odbija se. 131 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 132 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 133 povala, povučen. 135 za, protiv, suzdržani, Provjera. 135. Otvaram. Neko je stavio karticu, ali ne glasa, ali dobro, je sad. Usvaja se. 136 za, protiv, suzdržani usvaja se. 137 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani usvaja se. 143 za, protiv, suzdržani usvaja se. 144 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 148 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 149 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 155 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 156 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 157 za, protiv, suzdržani, odbija se. 158 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 159 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 160 povučen, 161 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 169 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 170 eh, ne razmatra se, kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Libe 39 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 171 za, protiv, suzdržani, odbija se. 172 za, u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio za, protiv, Suzdržani? Provjera. Drugi dio. 172. 172, Odbija se. 174 za, protiv, suzdržani, odbija se. 176 od dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, nije jasno. Provjera. Prvi dio 176. Otvaram glasanje. Odbija se. Drugi dio e, se ne razmatra. 14 za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 181 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 184 za, protiv, suzdržani, odbija se. 183 za, protiv, suzdržani, Malo sam zgubljena danas, morat ćemo provjeriti 183, otvaram glasanje. Zatvaram usvojeno. E, stvarno je vrlo blizu e, u nekim slučajevima 185 za protiv, suzdržani, e, odbija se. 186 za provjera. Ne, to je za 185. Odbija se. Znači 186 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 188 za, protiv, suzdržani, provjera za 188. Usvojeno. Libe 16, Koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 189 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 15. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 194 u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 195 u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani usvaja se, drugi dio tko je za, drugi dio se ne razmatra, zato što je 1094 usvojen, dobro, oprostite. Pa, stavak 30. Ne razmatra se. 196 tko je za, protiv, suzdržani, Odbija se. 197. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 198. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Libe 13. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 203. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 202. Tko je za? Ne, oprosti, ne razmatra se. Ne, nije. Razmatra se tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 199 za, protiv, suzdržani, odbija se. 200 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 201 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Liba 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Libe 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 205 se ne razmatra, 206 koje za, protiv, suzdržani, usvaja se. 207 za, protiv, suzdržani, odbija se. Libe 33 za, protiv, Provjera. 207. Me cae. Libe 33 a favor. Ne usvaja se, odbija se. Libe 33 za, protiv, suzdržani usvaja se. 208 ne razmatra se, kompromis 16 za, protiv, Možete li, molim, ipak e, još jednom dizati ruke, jer sad bolje vidim da... Mislim, ako probate sjesti kod mene vidjet ćete 16 za, protiv, suzdržani, provjeram. Usvaja se. 215 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 216 za, protiv, suzdržani, odbija se. 217 za, protiv, suzdržani, odbija se. 219 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 17. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 224 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 225 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 226 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 227 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 228 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 229 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Libe 19, ne glasa se. 230 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 231 za, protiv, suzdržani,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 suzdržani, usvaja se. 235 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 237 za, protiv, suzdržani, nije jasno. Provjera za 237 elektronički. usvaja se. Libe 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Libe 47 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 241 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44 libe za, protiv suzdržani usvaja se. Uvodna izjava, amandman 1 za, protiv suzdržani usvaja se, amandman 2 za, protiv suzdržani usvaja se, 3 za, protiv suzdržani usvaja se, 4 za, protiv suzdržani, usvaja se pet, ne se ne razmatra. E, pet kao dodatak za, protiv, suzdržani, usvaja se šest za, protiv, suzdržani, odbija se sedam za, protiv, suzdržani, Usvaja se 8 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 9 za, protiv, suzdržani. Provjera, to je 9, amandman 9. Usvaja se. 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 11 za, protiv, suzdržani, odbija se, 12 za, protiv, suzdržani, odbija se, 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 15 za, protiv, suzdržani, odbija se. 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. 17 za, protiv, suzdržani, odbija se. 18 povučen. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 27 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 36 za, protiv, suzdržani, odbija se. 38 za, protiv, suzdržani, odbija se. 40 za, protiv, suzdržani, odbija se. 42 za, protiv, suzdržani, odbija se. 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 45 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 48 za, protiv, suzdržani, odbija se. 47 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Libe 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Pedeset za, protiv, suzdržani, usvaja se. Pedeset za, protiv, suzdržani, odbija se, ili bar mislim. Mislim da se većina suzdržala. Dobro, pogledajmo 57. Usvojeno za 1. 58 za, protiv, suzdržani, odbija se. 63 za, protiv, suzdržani, odbija se. 61 e, za, protiv, suzdržani. Usvaja se 62 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 64 za, protiv, suzdržani. Odbija se 65 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 66 za, protiv, suzdržani. Odbija se 67 za, protiv, suzdržani, odbija se. 69 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Za, protiv, suzdržani, usvaja se 72. 74 za, protiv, suzdržani, odbija se. 75 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 79 za, protiv, suzdržani, odbija se. 80 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 83 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 84 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 85 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 86 za, protiv, suzdržani. Usvaja se Libe B e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Libe, uvodna iz F, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Libe G, za, protiv, suzdržani, odbija se. Libe H, za, protiv, suzdržani, usvaja se. I Glasanje o cijelom tekstu zajedno. Otvaram glasanje elektronički. Dvadeset šest za, nitko protiv, šest suzdržanih. Čestitam, gospođa Vjera. Ja, tenemos votos gorditos, ¿eh? Venga, que tenemos una mañana interesante de votos. Arriba se ánimo. Pa zanimljivo glasač, eh, glasačko jutro je pred nama, pa krenimo sada na sljedeće izvješće, gospođa Arena. Glasamo o izvješću gospođe Arene, dakle siromaštvo, rodna perspektiva, 106. za protiv, suzdržani, odbija se 107. za protiv, suzdržani. Provjerimo, eh, provjerimo glasanje za 107. Lo siento, señor Sebastián. Eh, 109, votos. Ne, ne, usvoja se. 109 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Employment 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 119 za protiv usvaja se, odbija se. 121 za protiv suzdržani usvaja se. 122 za protiv suzdržani odbija se. 123 za protiv suzdržani odbija se. Kompromis 2 za protiv suzdržani. Činjeno mi se da je usvojen, ali provjerimo taj drugi kompromis. Da, usvaja se. 129 za, protiv, suzdržani, usvojene 131 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 145 u dva dijela za, protiv, suzdržani. Provjerimo elektronički prvi dio amandmana 145. odbije se. E, glasujemo drugi dio, znači drugi dio 145 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 146, 147, 148, svi zajedno, za, protiv, suzdržani. Ne znam, e, stoga provjerimo elektronički. 146, 147 i 148. Odbija se. 149 za, protiv, suzdržani, odbija se. 150 za, protiv, suzdržani, odbija se. 151 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis šesti za, protiv suzdržani, usvaja se. 159 da, ne suzdržane, 160 u dva dijela da, za, protiv suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv suzdržani, usvaja se. 163 za, protiv, suzdržani, odbija se. 164 za, protiv, suzdržani, odbija se. 169 za, protiv, suzdržani, odbija se. 170 za, protiv, suzdržani, odbija se. 171 za, protiv, suzdržani, Usvaja se 172 za, protiv, suzdržani. Odbija se 173 za, protiv, suzdržani. Provjerimo glasovanje za 173. Otvaram glasanje. Usvaja se 174 za, protiv, suzdržani. Odbija se Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. E, zapošljavanje 7. 178 za, protiv, suzdržani, odbija se. 179 za, protiv, suzdržani, usvaja se 180 za, protiv, suzdržani, usvaja se 181 za, protiv, suzdržani, usvaja se 182 za, protiv, suzdržani, odbija se 183 za, protiv, suzdržani, odbija se 184 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zapošljavanje 13. Oprostite, 185 za, protiv, suzdržani, usvaja se. E sada zapošljavanje 13. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani. Provjerimo elektronički za kompromis 8. podjednaki broj glas, glasova. Odbija se stoga 186 za, protiv, suzdržani. Odbija se 187 za, protiv, suzdržani. Odbija se 188 za, protiv, suzdržani. Odbija se 189 za, protiv, suzdržani. Odbija se 190 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 191 za, protiv, suzdržani, odbija se. 192 za, protiv, suzdržani, odbija se. 193 za, protiv, suzdržani, odbija se zapošljavanje deset u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 194 za, protiv, suzdržani. Odbija se. 195 je e, povučen, kompromis 9 usvojen 198 za, protiv, suzdržani, usvojen. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kultura 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20 u dva dijela za protiv suzdržani. Usvaja se. Drugi dio za protiv suzdržani. Usvaja se. Kultura 27 za protiv suzdržani. Usvaja se. 202 za protiv suzdržani. Odbija se. 203 za, protiv, suzdržani, odbija se. 205 za, protiv, suzdržani, odbija se. 206 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se zapošljavanje tri u dva dijela. Prvi dio za protiv suzdržani odbija se, drugi dio za protiv suzdržani. Usvaja se treći dio za protiv suzdržani. Usvaja se 215 za protiv suzdržani. Usvaja se kompromis 13 za protiv suzdržani. Usvaja se Kompromis 33 za protiv suzdržane usvaja se. 226 za protiv suzdržani odbije se. 227 dva za protiv suzdržani usvaja se. 228 za protiv suzdržani usvaja se. 230 za protiv suzdržani usvaja se. 231 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 239 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 243 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 244 za, protiv, usvaja se, usvaja se. 245 je povučen, 247 za, protiv, suzdržani. Da, Sada ćemo provjeriti za amandman 247. Činimo mi se da je odbijen, no bolje je provjeriti. Da, odbija se. Kompromis 16. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 251 za, protiv, suzdržani usvaja se. 253 za, protiv, suzdržani usvaja se. kompromis 17 za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani. Činilo mi se da se usvaja. Znam da ovo jeste zamorno, glasanje je dugo, no morate dobro podići ruku. Ja ne mogu izmisliti rezultat, moram dobro provjeriti. Dakle, usvaja se. 256. za protiv suzdržani. Odbija se. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 261 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 262 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 263 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 265 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zapošljavanje 20 za, protiv, 23, 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. zapošljavanje 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kultura 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 20 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24 za, protiv, suzdržani, odbija se. 25 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 34 za, protiv, suzdržani, odbija se. 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kvadrat e, 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 48 za, protiv, suzdržani, odbijane se. 49 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 50 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 61 za, protiv, suzdržani, usvaja se 62 za protiv suzdržani odbija se 63 za protiv suzdržani odbija se kompromis 27 za protiv suzdržani usvaja se 70 za protiv odbija se 71 za protiv, suzdržani, odbija se. 72 za, protiv, suzdržani, odbija se. 73 za, protiv, suzdržani, odbija se. 74 za, protiv, suzdržani, usvaja se 28, kompromis 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se kultura 38 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 86 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 97 za, protiv, suzdržani, Kultura 31. Već smo to prošli. Kultura 32 za protiv suzdržani. Usvaja se kultura 33 za protiv suzdržani. Usvaja se kultura 34 za protiv suzdržani. Odbija se kompromis 31 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 101 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2 kroz 5 identični za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 3 za protiv suzdržani usvaja se. 4 za protiv suzdržani odbija se. 6 za protiv suzdržani usvaja se. 7 za protiv suzdržani odbija se. 8 za protiv suzdržani usvaja se. 9 za protiv protiv, suzdržani, usvaja se. Deset za, protiv, suzdržani, usvaja se. 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 13 za, protiv, suzdržani. Čini se da je amandman odbijen, ali provjerimo to elektronički. Sí, rechazado. No, que está, no sé lo que está, aprobada. Ne, usvojen je, ispričavam se oprostite, gospođa Hordi, 14 za, protiv se, suzdržan je, odboja se, 15 za, protiv, suzdržane, usvaja se, 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Pređimo na zaključno glasanje i to je elektronički. Otvaram glasanje. usvaja se 25 za 4 protiv 2, dakle čestitke gospođi Areni. Bueno, vamos a continuar. El siguiente... Nastavimo. La lucha... Sada će biti malo lakše to glasanje. Borba protiv e, krijumčaranja ljudi u vanjskim odnosima Europske unije. Gospođa berdere šeste za protiv suzdržani usvaja se. Amandman sedam to je predviđeno u tekstu, dakle za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Deset u dva dijela, prvi dio, ispričavam se, prvo ćemo elektronički provjerite. Amandman 9. rechazadas. Eh, enmienda 10 en dos partes. Primera parte a favor. Odbija se. Amandman 10, dva dijela. Prvi dio za protiv suzdržani usvaja se. Drugi dio za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 11 za protiv suzdržani usvaja se. 12 za protiv su, suzdržani usvaja se. Znači 12. Provjeravamo elektronički glasanje za amandman 12. Odbija se. 13 za, protiv, suzdržani, odbija se. Imamo i usmeni amandman, jeste li ga primili? Ne, ispričavam se, to nije usni amandman, nego stavak u dva dijela. Prvi dio za protiv suzdržani, drugi dio za protiv suzdržani. Usvaja se i prvi drugi dio. 14. amandman za protiv suzdržani. Usvaja se 15 za protiv suzdržani. Usvaja se 16 u dva dijela. Prvi dio za protiv, suzdržani, usvaja se drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 17. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 20. za, protiv, suzdržani, odbija se. 21 za, protiv, suzdržani, odbija se. 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23 za, protiv, suzdržani, odbija se. 24 za, protiv, suzdržani, odbija se. 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 26 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 27 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 18 dodacima za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 4 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dobro, zaključno glasanje, otvoram glasanje. i queda aprobado por 26 votos a favor, 1 Usvaja se 26 eh, glasova za, 4 protiv i 1 eh, velike čestitke gospođi Berter. ¿Te apetece ponerte un ratito? <laughs> Bueno, pues pasamos al informe de opinión de la señora Estarás eh, sobre la implementación. Prelazimo sada na gospođu Estaras Feragutu, eh, provedba konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom. Amandman 25 za, protiv, su, usvaja se. Veše za, protiv, suzdržani, odbija se. 27 za, protiv, suzdržani, odbija se. 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Izgleda da se ne čuje prijevod iz švedske kabine. Sada je sve u redu. Možemo nastaviti. 34. U dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37 za, protiv, suzdržani odbija se. 39 za, protiv, suzdržani usvaja se. 40 za, protiv, suzdržani usvaja se. 41 za, protiv, suzdržani usvaja se. 42 za, protiv, suzdržani usvaja se. 43 za, protiv, suzdržani usvaja se.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 Ne, moramo provjeriti 59, oprostite. Amandman 59. Odbija se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60 za, protiv, suzdržani, da provjerimo 60, amandman 60. Oprostite, ne čujem prijevod. Je li sada u redu? Mikrofon molimo vas. Dakle, provjeravamo amandman 60. i e, usvojenja. Sada kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 63 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 64 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 65 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 82 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 80 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ali izgleda da je netko dao znak da bi trebao biti amandman 69, a ja ga ne nalazim. Ne, to je s prethodnog popisa. Amandman 69. je uključen u kompromis broj 4. Je li to sada u redu? Gdje smo stali? 70 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 72 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 71 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 74 za, protiv, suzdržani, odbija se. 75 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 79 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Pedeset četiri za, protiv, suzdržani, usvaja se. Šestdeset sedam za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis jedan za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Sedam za, imaju usmeni amandman koji je uključen u tekst za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman devet za, protiv, suzdržani, usvaja se. deset za, u dva dijela. Oprostite, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 11 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usve se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 12 za, protiv, suzdržani, usve se. 13 za, protiv, suzdržani, usve se. 14 za, protiv, suzdržani, usve se. 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 76 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16 i 18 su identični za, protiv, suzdržani, odbija se. 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19 za, protiv, suzdržani, a ne, želimo provjeriti. Oprostite, 17 želite provjeriti, otvaram glasovanje. Provjera za 17. Usvaja se 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se 20 za, protiv, suzdržani, odbija se 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se 22 za, protiv, suzdržani, odbija se 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Konačno glasovanje elektroničkim putem, otvaram glasovanje. 30 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención. Enhorabuena. 30 za, 1 protiv, nema suzdržanih. Čestitam eh, gospođi Estaras Feragod. Pasamos a la votación de la señora... Prelazimo na glasanje o... Uh, mišljenju koje je pripremila gospođa Dančila vezano uz zastupljenost radnika na razini upravnih odbora u Europi. 28 za, protiv, suzdržani odbija se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, da provjerimo. Kompromis 4. Usvaja se. 49 za, protiv, suzdržani. Molim vas da držite svoju, svoje ruke vrlo visoko, tako bih, da bih mogla vidjeti tko je glasovao i koliko se ljudi zapravo javilo. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 36 za, protiv,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 Usvaja se. Kompromis 7 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 59 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 60 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 1 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 2 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 3 za, protiv, suzdržani, odbija se. Četiri. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis jedan. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Šest. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Deset. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 22, kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. 17 za,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 17 za, 12 protiv, 1 suzdržan i 7 gospođe Dančilo na usvajanju mišljenja. Prelazimo sada na glasovanje o mišljenju aktivnostima učenku i dodanoj vrijednosti Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za razdoblje 2007. do 2014. Gospođa Blinkević-Jute je izvjestiteljica amandman pet za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6 u dva dijela. Prvi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis jedan za, protiv, suzdržani, da provjerimo. Kompromis 1. Usvaja se. 10 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usve se. Amandman 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19 za, protiv, suzdržani, usve se. 1 za, protiv, suzdržani, usve se. 2 za, protiv, suzdržani, sve se. 3 za, protiv, suzdržani, sve se. Konačno glasovanje, otvaram. Dvadeset osam za, tri protiv. Čestitam gospođi Blinkević Jute. Prelazimo na posljednje glasovanje za danas. Dakle, radi se o amandmanima vezanima uz gender mainstreaming. Radi se o izvješću o mehanizmu za demokraciju. Četiri za, protiv, suzdržani, usvaja se. Jedan za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dva za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tri za, protiv,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 Vraćamo se sada našem e, dnevnom redu. U 11.45 trebali bismo imati raspravu sa predsjedništvom vijeća. Dakle, imamo sada 15 do 20 minuta maksimalno za stanku. Međutim, ljubazno vas molim da se vratite na vrijeme i budete ovdje u 11.45 za raspravu. Hvala. Vamos, vamos a reanudar con, la, con los debates de... Nastavljamo sa sastankom. E, tenemos, eh, Završili smo s glasovanjem pa možemo prijeći na raspravu. S nama su danas predstavnici nizozemskog predsjedništva. Pozvali smo ih kako bismo čuli najsvježe informacije vezano uz e, najsvježiji, i posljednji e, sastanak vijeća EPSCO-a e, kako bismo čuli najnovije informacije o različitim aktivnostima vezanima posebice uz i zajednicu. dakle, ovdje govorimo o sastanku koji se održao 7. ožujka. Zapravo se radi o sastanku ministarskom sastanku vijeća vezano uz ovo pitanje. Nažalost nije postignut dogovor i upravo zato željeli smo pozvati predstavnike nizozemskog predsjedništva kako bismo čuli kako stvari stoje. Sada ću dati riječ predstavnicima nizozemskog predsjedništva kako bi nam rekli koje su bile glavne točke rasprave, kako bismo vidjeli u kojem smjeru se stvari razvijaju, a nakon toga možemo krenuti s našom raspravom. Dajem riječ gospodinu Kingeu koji je ovdje danas s nama kao predsjednik nizozemskog predsjedništva. Nakon toga ćemo otvoriti raspravu. Izvolite, gospodine Kinge. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Europski parlament je 2015. godine pozvao povjerenicu um, Jurovu da predstavi do kraja 2015. plan za novu strategiju o rodnoj ravnopravnosti. To isto učinilo je i vijeće. 7. rujna 2015. godine komisija je predstavila svoju novu strategiju za razdoblje 2016. do 2019. godine u obliku radnog dokumenta. Radi se o strategiji vezanoj u e, ravnopravnost polova i ta bi nova strategija trebala zamijeniti strategiju koja je obuhvaćala razdoblje od 2010. do 2015. Mnogi su izrazili razočaranje i e, zatražili su da se nova strategija umjesto obliku radnog dokumenta predstavi u obliku komunikacije. I to je zapravo nešto što bi trebalo poslati jaki signal, jer naime oblik radnog dokumenta pokazuje da to više nije prioritet za Europsku komisiju. 7.9. Europska komisija je također predstavila popis glavnih točaka koje se tiču ravnopravnosti pripadnika LGBTI zajednice. Predsjedništvo je e, izrazilo svoje ambicije da formulira zaključke u kojima bi istražilo mogućnost davanja političke potpore državama članicama vezano uz akcijske točke koje je predstavila komisija vezano uz LGBTI populaciju. Predstavljena je deklaracija o ravnopravnosti e, spolova koju su, su potpisale i Slovačka i Malta. Nizozemska je predložila državama članicama nacrt zaključaka vijeća vezano i uz ravnopravnost spolova i uz ravnopravnost osoba e, pripadnika LGBTI zajednice. To se svodi na tri glavna cilja. Prvo, potvrditi političku predanost država članica i vezano uz inicijativu komisije i vezano uz druge inicijative, zatim poslati snažnu poruku o nužnosti da se osnaže nastojanja, da se promiče jednakost i kao treći cilj davati potporu, e, odnosno pobrinuti se da sve države članice daju potporu obima pitanjima. U radnoj skupini većina država članica je podržala pristup kojim bi se poslala snažna poruka o davanju potpore i e, prema kojem bi se obje stvari predstavile kao sastavni dio zajedničke mjere. Međutim, određeni broj država članica bio je protiv i upravo zato vijeće je moralo zaključiti da nije došlo do postizanja dogovora. Predsjedništvo je naravno razočarano ovakvim ishodom. S druge strane, 27 država članica javno je poduprlo e, zaključke vijeća vezano uz LGBTI zajednicu, što je zapravo e, snažan znak sam po sebi. Predsjedništvo očekuje da će na vijeću za lipanj predstaviti zaključke vezano uz ova pitanja i mi ćemo se pobrinuti da poruke vezane uz ravnopravnost spolova i ravnopravnost pripadnika i zajednice budu predstavljene na adekvatan način. Hvala. Hvala lijepa gospodine Kinge na ovom izlaganju. Mislim da ste svjesni eh, važnosti koju mi eh, pridajemo budućoj strategiji o ravnopravnosti spolova koju predlože komisije, o tome su vođene žustre i podugačke rasprave u plenarnom zasjedanju, čak smo donijeli rezoluciju. A vi ste tome dali poticaj, želite vidjeti snažniju političku podršku za strategiju vezanu uz ravnopravnost spolova. Trenutačno komisija ima samo radni dokument vezan uz strategiju. Nije stvar samo u naslovu dokumenta, to nije jedino važno. Treba se točno znati radi li se o radnom dokumentu ili o strategiji. Ako se radi o strategiji, onda to treba donijeti kolegiji povjerenika. A kao što ste i sami rekli, to je nešto što pokazuje u kojoj mjeri je komisija politički spremna to poduprijeti. i jedan veći broj država članica vlada podržao je takvu inicijativu. Mi se stoga nadamo da će Europska komisija primiti na znanje ono što govorimo. Kada govorimo o LGBTI zajednici, to je još jedno pitanje na kojem radimo. Veliki broj našeg izvješća osvrće se i na to pitanje. Svjesna sam kakvi su postupci kada se radi o donošenju odluka u vijeću i postoje čitav niz pitanja e, koja treba donijeti jednoglasno. Međutim, smatram da moramo razmisliti o tome na koji način su neke rasprave blokirale određene države članice i to samo po jedna država članica. Ne znam. Hoće li postojati mogućnost ponovnog pokretanja inicijative i hoće li vlade država članica koje su blokirale rasprave promijeniti mišljenje, no svakako želim izraziti zabrinutost. Radi se naime o vrlo važnim inicijativama i brinemo zbog toga što se vrlo važne inicijative može blokirati na ovakav način i zapravo spriječiti Europu da napreduje. Nemojmo zaboraviti da ovdje govorimo o ljudskim pravima. Zajednica LGBTI pitanja vezana uz nju svakako je jedno od krucijalnih pitanja Naime, Europska unija počeva na vrijednostima pravde i jednakosti koje bi trebali podupirati svi građani Europske unije. I mi smatramo da postupci ovih vlada koji blokiraju stvari zapravo su protivni osnovnim temeljnim vrijednostima na kojima počeva Europska unija. Želim sada otvoriti raspravu. Ako želite se javiti za riječ, ljubazno molim da date znak tajništvu. Hvala. Voy a dar la palabra en nombre de, de los grupos políticos. En primer lugar, la señora Alegrip. Gospođa e izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Umjesto preciznih pitanja ja bih željela iznijeti jedan opći komentar i na kraju tog općeg komentara zapravo postaviti jedinstveno pitanje. Na samome početku želim reći jednu stvar koju smo već ranije imali prilike reći, no ja bih to ponovila. Kada govorimo o formalnom statusu dokumenta koji nam je predstavljen, dakle o dokumentu koji je predstavila povjerenica Jurova u ime Europske komisije kada se radi o strateškom angažmanu Klub zastupnika EPP e, nije zapravo uzela status tog dokumenta kao nekakav kazus beli. Nama se zapravo činilo da je zapravo došlo do semantičke rasprave. Radilo se tu o radnom dokumentu, strategiji, komunikaciji i tako dalje. Čini nam se da to nije nužno predmet za takvu vrstu rasprave. Znamo da postoji interesi određenih klubova zastupnika da to predstavljaju na taj način, međutim smatramo da je vrlo važno biti realan, pragmatičan, efikasan u najvećoj mogućoj mjeri. I polazimo od konstatacije da prethodna strategija nije nužno urodila plodom kojim smo željeli i mislimo da je vrlo važno da sada ostvarimo određeni napredak i da nova strategija, neovisno u kojem obliku, poluči određene rezultate. Trebamo mehanizam koji je precizan precizan, konkretan, metodičan i pragmatičan. Upravo zato temeljem e, tog načela pragmatičnosti i u potrazi za tom efikasnošću kojoj težimo, smatramo da je važno u konačnici vidjeti hoće li se stvari ostvariti ili neće. I upravo zato treba krenuti od određenog broja pitanja. Ja bih sada željela reći koja su pitanja važna za naš klub zastupnika, a koja dijele djelomično i ostali klubovi zastupnika. Prvo je tu borba protiv nasilja nad ženama. Zatim pristup, pristupanje konvenciji iz Istambula. Prepoznajemo i pozdravljamo sva nastojanja koja su trenutačno u implementaciji kako bi Europska unija potpisala Istanbulsku konvenciju i nadamo se da će E, i vijeće i komisija i sve ostale institucije Europske unije podržati pristupanje toj konvenciji. Nama se to tiče čini ključnim i e, zapravo se radi o nečemu što bi trebalo biti prihvaćeno od strane svih država članica. Ako se ta konvencija potpiše, ratificira i uistinu krene u praktičku primjenu, to će biti velika stvar to je nešto što zaista omogućuje da prihvatimo da je ostvaren napredak i da se u prvi plan stavi spremnost europskih institucija da to učine. Nacrt direktive govori o većem pristupu žena e, odborima velikih korporacija. Mi u klubu zastupnika EPP-a Želimo da dođe do deblokade u kojoj smo trenutačno, ne samo mi, već isto tako i drugi klubovi zastupnika. E, nadamo se da će svi akteri u dobroj volji učiniti više nego što je moguće kako bi se stvari deblokirale. Svjesni smo poteškoća i sadašnje situacije. E, za nas je to postao, e, da tako kažemo, amblematski predmet gdje je vrlo važno poduzeti korake koji idu u smjeru preuzimanja odgovornosti za to da se ženama omogući preuzimanje veće odgovornosti i pristup takvim mjestima. Mi smo istovremeno vrlo aktivni i pozorno pratimo pronalaženje novih mogućnosti za deblokiranje stvari. S druge strane, nastojimo također vidjeti koje su mogućnosti za premošćivanje ovog jaza u plaćanju među e, spolovima razmišljamo o tome na koji način se može riješiti problem nejednakosti u mirovinama između muškaraca i žena. Želimo konkretne, precizne, pragmatične aktivnosti koje se mogu e, postići u ovom smjeru. Evo to je sve što sam željela reći u e, ovom trenutku. Hvala lijepa. Muchas gracias, señora En nombre del grupo ALDE la Zahvaljujem. U ime ALDE, gospođa Besera. Zahvaljujem predsjednice. Kao prvo želim reći da e, podupiramo ono što je reklo predsjedništvo. Mislim, vozimo, vodimo važnu raspravu o nizu tema koja se tiču ravnopravnosti i drugih temeljnih prava e, koje su nam važne u Europskoj uniji i u ime Alda želim zahvaliti nizozemskom predsjedništvu na svim e, uloženim naporima da se postigne sporazum u tom području. Dobiti 27 zemalja članica da se slože oko nečega doista je veliki uspjeh, ali podsjećam da ovdje govorimo o mađarskoj zemlji koja je to odbila i time blokirala do mm, ovu odluku, a radi se o zemlji ovaj, u kojoj smo e, istaknuli da ne ispunjava obveze svoje kao zemlja članica, odnosno ne ispunjava obveze koje je preuzela kao zemlja članica Europske unije. Znači oni se ne slažu sa eh, aktivnostima za jačanje ravnopravnosti LGBT i osoba i mislim da to moramo eh, uzeti kao vrlo ozbiljnu stvar. Naime, aktivnosti koje je predložila komisija u prosincu 2015. a koje treba provesti do 2017 su te, temeljem popisa e, koji su sastavili Europski parlament i komisija i zemlje članice Europske unije uzimajući u obzir podatke e, od Agencije za temeljna prava. Dakle, ovdje govorimo o obvezama i aktivnostima koji su dobro promišljanja i temelje se na konsenzusu. 2008. E, čekamo vijeće da pogleda prijedlog komisije glede direktive o jednakosti postupanja. a koja bi se bavila pristupom robama i uslugama, nediskriminaciji temeljem e, vjere, E, ili bilo kojeg drugog e, područja obrazovanja, invaliditeta, pristupa e, socijalnim uslugama uključujući i stanovanju. Znači sve je to nešto što nije uključeno u ovaj paket anti, antidiskriminaciju i transrodne osobe posebice su pod utjecajem toga i posebice žele da se e, usredotoči na ovo pitanje ravnopravnosti. A to je dio povelje o e, o temeljnim pravima. I sada ovaj nedostatak e, konsenzusa i je upravo zbog blokirajućeg e, glasa protiv zemlje članice koja ne poštuje svoje obveze kao članica Europske unije. Mislim da je nizozemsko predsjedništvo puno toga dobroga učinilo u ovom području. Što se sada čini, e, tiče žena u e, upravnim odborima i u tom području, upravo sam dobila odgovor na pisano pitanje koje je postavljeno, a gdje stoji da Nizozemsko predsjedništvo se bavi ovim pitanjem e, tijekom predsjedništva i želi krenuti dalje s ovim dosijom. Znači, postoji li neka mogućnost da se situacija promijeni, a što se tiče niza zemalja e, u vijeću? Je li e, bilo nekih napredaka, koje su mogućnosti. Jedna od zemalja koja nije htjela ići dalje s ovime je nizozemska. A što je i sa kontinuitetom e, sljedeći, tijekom sljedećih nekoliko predsjedništva, slovačkom, i malteškom, ili važno je imati kontinuitet? Jer znate da smo puno toga učinili, a sve to ne bi trebalo samo nestati. Tako da mislim da je važno uspostaviti taj kontinuitet, a i tekst sam po sebi je važan jer on daje važnost nekim stvarima. Dakle, ako mislim da želimo Mislim, ako želimo strategiju, moramo ići na strategiju, a ne na radni dokumenti. Treba doista biti e, strategija. Gospodin Berg Zaguje. Zahvaljujem e, na eto tome što ste došli, doista je važno imati dijalog i također je to vrlo važno za vijeće i predsjedništvo da tu odgovornost imaju, e, znači da dođu i, i drže sastanke s nama. Imate ovu deklaraciju predsjedničkog trija i znate da E, i slažemo se da trebamo e, raditi zajedno na pitanju jednakih e, mogućnosti, ali čini se da se ništa ne događa na razini Europske unije što se tiče ravnopravnosti, nego jedna stagnacija i žene vide to. To je katastrofa, ništa ne ide naprijed, ništa ne ide dalje u, po pitanju žena, rada za žena, rode, rodinog ili roditeljskog dopusta. Mi u Švedskoj nismo mislili da se nešto posebno događa ili da postoji neka važna promjena. Postoje stvari koje bi mogle se toliko pozitivno promijeniti u direktivi, ali mislimo da se samo ovdje radi o e, pitanju stotinjak žena koje će biti ovdje ili ondje u upravnim odborima. Znači, smo sretni što se tiče Mađarske da jedna zemlja članica može blokirati cijelu stvar svojim blokirajućim glasom. Dakle, moje pitanje je koje su vaše namjere kako bi se došlo do zaključaka u lipnju i nije li potrebno prilagoditi se i boriti se protiv pristupa u vijeću koji idu protivno prava žena. Što je o strategiji sa jednakim mogućnostima? Naravno da postoji velika razlika između radnog e, dokumenta za osoblje i strateškog dokumenta koji daje političke smjernice o tome protiv čega se treba boriti. I mislim da su to mišljenja koja dijele e, mnogi izvan ovog doma i doista vjerujem da komisija pokazuje prilično veliku aroganciju time što ne usvaja dokument. Parlament je puno puta pozvao na to, a komisija sjedi ondje i govori pa ne. Ne namjeravamo se zamarati tim stvarima. Mislim da je to doista strašno. I treba pogledati što možemo zajedno učiniti kako bismo osigurali da situacija krene dalje i da dobijemo strategiju. Moramo se nekako pokrenuti. Hvala, gospođo Björk. Gospođa Retke za zelene. Hvala i s moje strane što ste došli ovdje na ovaj dijalog e, s nama. Ali iskreno, ja bih išla još i dalje od kolega iz GUE. Mislim da ne samo da je sve stalo što se tiče temeljnih prava Europske unije, nego mislim da, da imamo situaciju u kojoj stvari idu nazad i nazad, jer što se tiče sve ovoga strategije e, za e, ravnopravno žena, za e, majčinstvo, za žene u nadzornim odborima. To je jedan orkestrirani napad na temeljna prava u Europskoj uniji i malo me razočarava reakcija europskih institucija na ovakav napad. I nadala sam se kada je vaša kolegica gospođa Pusena došla ovdje pred odbor početkom predsjedanja i nadali smo se da ćemo krenuti dalje ako ne već samo po pitanjima ravnopravnog onda po pitanjima LGBTI osoba. I mislim da je to možda za e, predsjedanje bila veliki prioritet, a sada smo u situaciji kada druga strana, sada je, samo jedna zemlja članica blokira bilo kakvo postupanje ovdje. A što mi radimo ovdje? Imamo samo zaključke predsjedništva. Mislim, žao mi, ali doista mislim da trebamo razmišljati o strategiji kako to preokrenuti. I meni bi doista bilo važno znati koje napore ulažete u ovo kako bi se došlo do neke e, zaključaka vijeća o ovom važnom pitanju. Jer mislim da ako e, imamo još jedan presedan i popustimo na kraju, ne samo da nećemo ići dalje, nego ćemo odustati od vrlo temeljnih i načelnih stvari, na kraju i ljudskih prava u Europskoj uniji. Dakle, doista bi volila od nizozemskog predsjedništva, ali i e, od drugih vidjeti na koji način mi možemo dati potporu da se to promijeni, a da ne samo stojimo ovdje u lipnju i kažemo ništa doći, imat ćemo samo zaključke predsjedništva. Jer mislim da je to još jedan primjer ponovno gdje odustajemo od nečega e, što je od ključne važnosti za Europsku uniju. Pa možda možete možda bolje razraditi o tome koje još ideje imamo i kako mi kao ovaj odbor koji doista stoji iza ravnopravnosti sporova i pitanja LGBT-a, kako vas e, mi možemo podupriti u tome. Hvala. Gospođa Pesarov, izvolite. Zahvaljujem i hvala predsjedništvu na tome što je ovdje e, s nama na ovom dijalogu. Kao što su već e, rekli prethodni govornici kao i koordinator mojeg e, kluba, mislim da su ocrtane najvažnije teme upravo usvajanje konvencije iz Istambula, E, mi se bavimo borbom protiv nasilja na želama i e, nasilja u obitelji koji je prioritet za većinu kolega u parlamentu. Zatim je pitanje razlika u plaćama, sljedeća stvar i e, zastupnost također žena u politici i u upravnim odborima, te također u procesu odlučivanja tvrtki Znači, još jedna je direktiva koja nas brine, a to je direktiva o majčinstvu koja je trenutno blokirana u vijeću. To nas također brine. mislim također da bi i žrtve trebale biti stvarni prioritet. I želim zahvaliti nizemskom predsjedništvu na tome što je jedan od glavnih ciljeva e, nizozemskog predsjedništva dati potporu žrtvama, žrtvama zločina, žrtvama načelno. mnogo toga čini nizozemsko predsjedništvo. Ja sam a, e, izvjestiteljica o tome, o dakle direktivi e, koja govori o potpori žrtvama zločina. Tako da mislim da mm, ovdje imamo važnu ulogu koju treba odigrati. Mislim, treba nam e, ovaj cijeli paket zakonodavstva zaštitu žena i drago nam je što je predsjedništvo toga svjesno i moramo nekako imati na oku europsko zakonodavstvo što se tiče zaštite žrtava. Bila sam izvjestiteljica za ovu direktivu koja će se provoditi i mislimo doista da moramo doista pozorno paziti na pitanja trgovine ljudima. 80% trgovine ljudima uključuje žene i djecu, a često e, i e, seksualnu eksploataciju. E, imali smo izvješće o tome u posljednjem mandatu, gospođa ja mislim da je bilo i trebamo razmisliti o tome i u smislu seksualnog iskorištavanja. Često je to u ovom parlamentu bila tabu tema, či znači teme koje su se odnosile na prostituciju i tako dalje. I često se krijemo iza načela subsidijarnosti, ali mislim da ovo jest važno pitanje i da mislim da doista moramo ga do kraja raščistiti i pokazati veću preranost e, pitanjima zaštite žrtava trgovine ljudima. Hvala. Hvala gospođo Heminesa. Sada, e, nakon što smo čuli ova pitanja i razmišljanja koje su iznijeli zastupnici, gospodin Kinga, evo ako nam možete odgovoriti. Hvala. Hvala predsjednica. Mi dijelimo vaše zabrinutosti o tome da neki postupci glasanja u vijeću predstavljaju prepreku napretku što se tiče napomena koju je iznio klub Pučana. Svakako bez obzira na E, prirodu raznih komunikacija i dokumenta i tako dalje, svakako je važno u praksi postizati napredak. Što se tiče vaših napomena e, o nasilju protiv e, nad ženama, predsjedništvo naporno radi na tom dosjeu, postoje naravno i niz pitanja s vaše strane oko žena u upravnim odborima ili od strane EPP-a i ALDA također pa recimo jasno ovdje. Mi ovdje e, tražimo ulogu poštenog posrednika i tražimo svake signale e, iskoristiti, želimo iskoristiti bilo koji signal da se nešto mijenja u zemljama članicama i gdje god se nešto može pokušat ćemo odvesti dokument dalje. Ali nismo baš e, još dobili takve signale, ali ako dobijemo takve signale svakako ćemo učiniti sve što možemo kako bismo taj dosje doveli dalje u smislu ovakvog poštenog posjedovanja. A što se tiče jaza eh, između spolova u smislu razlike u mirovinama, mm, vidimo, mislim to sada nije dio europskog semestra i zato je, i dobro je da je sada dio europskog semestra jer se tamo može time baviti i zemlje članice mogu tu na odgovarajući način napredovati u svojem području. A što se tiče sada drugih eh, napomena Alda, hvala vam na vašoj potpori. E, što se pak tiče e, ravnopravnosti e, koja nije u području rada, tu smo pokušali isto napredovati po tim pitanjima i u suradnji sa Slovačkom i Maltom kao trio predsjedništva pokušavamo vidjeti E, pogledajte koje su naše namjere u deklaraciji trija predsjedništva s kojima imamo redovne kontakte, da pokažemo da ono što činimo u našem predsjedništvu sve preuzme i dalje od e, sljedećih predsjedništava. Nadalje, e, predstavnica kluba GUE govorila je nešto, odnosno pitala je nešto o roditeljskom dopustu, o očinskom dopustu. Još uvijek se radi na tome i mislim da ćemo do kraja ove godine e, doći do, do ove, da će ovaj se biti spreman. Svakako bilo je niz e, pitanja o namjerama predsjedništva u odnosu na zaključke o LGBTI osobama i ravnopravnosti. Svakako mi smo bili vrlo ambiciozni i od prvog dana većina zemalja članica složila se da bi to trebalo ići kao paket. I kao što sam ja rekao u uvodnim napomenama, sada pripremamo zaključke predsjedništva za vijeće, Europsko vijeće u lipnju, ali dijelimo ambicije svih prisutnih da bismo radije išli na zaključke vijeća i u, u kontaktima smo naravno sa najvišom političkom razinom u dotičnim zemljama članicama da vidimo bismo li nekako mogli ispraviti situaciju i doći do nekog rezultata koji je bila naša izvorna namjera i dobro je da to podupirate i želio bih e, znači kad pitate što mi možemo napraviti ovdje u odboru mm, ja bih rekao pokušati utjecati na dotične vlade i mi su također nešto rekli o tome e, u svakom slučaju hvala na potpori da to ostane jedan paket e, i također hvala vam na vašim e, pitanjima i napomenama koje pokazuju da doista smatrate da je ovo važna tema i želim e, evo, od danas ovdje poruku potpore predsjedništva. Hvala. Eto što ste došli raspravljati s nama danas. E, zasigurno ćemo gledati kakve se aktivnosti mogu poduzeti od strane odbora kako bi se odblokiralo ovo pitanje e, prava LGBTI osoba. Naime, svjesni smo da često e, je manevarski prostor za parlament vrlo ograničen, ali barem e, eto, ako bi imali neki politički stav po ovom pitanju, e, to bi bilo dobro da se podupru inicijative predsjedništva. Dakle, pozabavit ćemo se eventualnim mogućnostima koje su nam na raspolaganju, da poduzmemo aktivnosti prije sastanaka vijeća. Hvala, svakako ćemo se time bavite. Sada ćemo zatvoriti ovaj sastanak i vratiti se u tri sata poslije podne. Hvala.